Dank, Frau Kommissarin Lijepa hvala vam, S time smo završili raspravu. Imamo šest prijedloga rezolucija koje su podnesena, a glasovanje ćemo držati odmah sada u nastavku. Prije toga vam želim priopćiti sljedeće. Imamo jedno pitanje u vezi dnevnog reda. Izvolite. Imao bih zahtjev da održimo elektroničko glasovanje o svim tema rezolucijama. Kolega, danas ujutro je istekao rok za to. Imamo samo jedno poimenično glasovanje na kraju. Od komisije sam primio prijedlog rezolucije Europskog parlamenta i vijeću o mjerama za unutarnje tržište, elektroničkoj komunikaciji i umrežavanju i izmenama direktiva 21-22 iz 2002. godine te uredbe 531 iz 2012. E, godine. To ćemo predati nadležnim e, odborima, dakle odboru za unutarnje tržište, zaštitu potrošača, odboru za e, regionalni razvoj i drugim odborima, te isto tako odborima za mišljenja. Sada možemo prijeći na završno glasovanje. Kao prvo imamo glasovanje o šest rezolucija što se tiče stanja u Demokratskoj republici Kongu kao zajednička rezolucija. Prvo, točka šest, original teksta, tko je za, tko je protiv, suzdržan usvojeno. Zatim, prijedlog rezolucija u cijelosti, tko je za, tko je protiv, suzdržani. Čini se da je jednoglasno usvojeno. Prema dnevnom redu imamo sada glasovanje o šest prijedloga rezolucija o stanju u Srednjoj Afričkoj republici. Kao prvo ćemo provjeriti zajedničku rezoluciju u ime šest klubova zastupnika zastupnika. Dakle, rezolucija u cijelosti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se koliko mi se čini također jednoglasno. I na kraju krajeva rezolucija o stanju u Bahreinu. Tu imamo šest prijedloga rezolucija i kao prvo zajednička rezolucija ima četvero kluba zastupnika. Rezolucija u cijelosti ćemo provjeriti poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasovali? U tom slučaju zatvaram sada glasovanje. Usvaja se u sedam suzdržanih. Zapisnik ove sjednice će se predočiti za odobrenje na početku sljedeće sjednice. Ukoliko nema nikakvih primjedbi, onda ću e, ove rezolucije prenijeti osobama kojima su upućeni. Za razdoblje zasjedanja Europskog parlamenta je sada prekinuto. Želim svim kolegama